Welcome to the European Parliament. Dobar dan svima još jednom. Dobrodošli u Europski parlament. Lijepo molim, uzmite slušalice za simultani prijevod iz dva razloga. The headphones. La primera de ella... Dobro, evo prvi razlog je da sam ja jedan od onih 15 milijuna ljudi koji govore španjolski i ne mogu odoljeti prilici govoriti španjolski i u ovom trenutku. I drugi razlog, također vrlo važan, jest što je s nama najbolji prevoditeljski tim na svijetu i to želim svakako iskoristiti. Hvala im. Mi kolega Mesner Kolegica Mesner je ispričala predsjednika Lena Kadeka koji nije uspio stići na sastanak, a ja moram reći da mi to nije žao. Nije mi žao zato što onda ja evo smijem predsjedati ovim sjajnim panelom govornika. I doista e, ljubaznost na stranu. Kao predsjednik panela želim svima dobrodošli su predstavnicima europskih institucija, mojim kolegama, zastupnicima Europskog parlamenta i svim nazočnima. E, predviđeno je i moje izlaganje, pa ću izmijeniti e, red e, govornika te ću na početku reći nekoliko riječi. Naravno, tri četvrtine zemlje su voda Oceani od toga predstavljaju najveći dio. Oceani i mora imaju najveću količinu vode, više od 70% zemaljske površine jest voda, što je nužno za stvaranje i, života i za preživljavanje ljudskog roda. Evropska unija ima najveća pomorska dobra, 25 država članica izlaze na more, naravno eh, je i moja domovina i najudaljeniji krajevi iz kojih dolazim, to je Kanarsko otočje. Zbog toga imamo legitimno pravo igrati ključnu ulogu u upravljanju morima i oceanima i u sektoru ribarstva. No o čemu govorimo kada kažem upravljanje oceanima i morima? Što znači dobro upravljati tim resursima? Što to pretpostavlja? Ja ću e, kratko reći o čemu se radi i reći ću nešto što je po meni e, nužno za dobro upravljanje oceanima. oceanima. Prvo, dobro upravljanje pretpostavlja prije svega suradnju svih čimbenika na svim razinama. Ribarstvo ne poznaje granice i to upravo i čini naša zajednička ribarstvena politika. Zatim, e, tradicija povezivanja e, različitih krajeva e, putem oceana i mora ujedinjuje mnoge čimbenike vlade i institucije na svim razinama, od najšireg međunarodnog konteksta do najužeg lokalnog konteksta. Dobro upravljanje također uključuje i dobre poslovne subjekte. To je drugo načelo koje želim istaknuti. Iznimno je važno poslušati znanstvenu zajednicu, njihova istraživanja u svim sektorima i ono što nam je najvažnije jest da poslovni subjekti također preuzmu svoju odgovornost. Ukoliko želimo napredovati, E, nije važno samo donositi zakone o poslovnim subjektima, već u suradnji s njima. Treća stvar se izravno povezuje s onim što zovem koristiti lake pojmove na demagoški, demagoški način. A to su, na primjer, e, obaveza iskrcaja E, zaštićena pomorska ribolovna područja i tako dalje. Danas je lako privući pozornost javnosti sa određenim kampanjama ako određenih pojmova, ali ja uvijek kažem da trebamo postupati doista mudro i odgovorno e, imajući na umu znanstvena istraživanja i e, ozbiljan pristup. Ozbiljan pristup jer demagogija je zapravo umjetnost opsjene koja samo uništava. I Četvrta točka, zaštićena pomorska područja, je li to nešto što je lijek za sve, je li to neka utopija, što je to zapravo? Ja sam uvjeren da su zaštićena područja, područja koja znače ekološku i gospodarsku dobrobit. To je nešto što je iznimno važno za upravljanje ribolovom i za istovremenom zaštitom e, naše proizvodnje, ali to nije cilj sam po sebi. I peta stvar ovog kratkog popisa po meni je da ne smijemo impresionirati ljude sofisticiranom terminologijom, terminologijom koju često ne razumiju ili terminologijom koju teško e, e, shvaćamo na primjer Optima Selectivity, MSY ili slično e, najbolji prinos. MSY to je mnogo godina bio glavni pojam naših e, subjekata, znanstvenika i svi smo se bavili tim pojmom e, i željeli smo ga pretočiti u praksu. Međutim, evo, danas još uvijek se borimo s tim pojmom i što on znači i kako ga provesti. Dakle, iznimno je važno da se koncentriramo na realne ciljeve, na ciljeve koje možemo postići i da to kažemo jednostavnim jezikom. I na kraju želio bih reći nešto o načelu koje smatram da je ključno za upravljanje oceanima. Sve što je vezano za upravljanje u oceanima je nešto što treba biti u rukama stručnjaka u, u, svakom području. Evo i to je ta šesta stvar o kojoj sam želio reći. Konvencija o biološkoj e, e, raznolikosti. E, tu su sudjelovali stručnjaci i sudjelovali su također stručnjaci iz sektora ribarstva. Dakle, trebamo iskoristiti postojeće instrumente, jačati instrumente kako na regionalnoj tako na globalnoj razini, te nastaviti raditi na naporima koje smo već ostvarili. Jer ukoliko naši napori ne daju dovoljno dobre rezultate, to nije greška u zakonima, već naprosto pogreška u njihovoj provedbi ili primjeni. Što se tiče ribarstva, trebamo zajamčiti okvir za jednake mogućnosti za cijelu flotu, e, ribarsku flotu Europske unije. To je za mene posebno važno, pogotovo ako uzmemo u obzir visoke standarde zaštite okoliša Europske unije, zakone održivosti koje trebaju poštivati e, i ribarski brodovi, jer ćemo inače našu flotu staviti u E, neravnopravan položaj. Europska unija treba odigrati glavnu ulogu u pregovorima u međunarodnim forumima kako bi sve strane prihvatile svoju odgovornost i kako bi se posvetile ciljevima održivog razvoja. Imamo jako puno izazova u sektoru e, e, u ribolovnom sektoru. Previše izlova, klimatske promjene i nezakonit, neprijavljen i neuređen ribolov. Europska unija je napravila veliki napredak u posljednja dva desetljeća u suzbijanju ovih loših praksi i u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Zato želim pohvaliti kompromise Europske komisije u borbi protiv nezakonitog ribolova. Doista je nužno da treće države poduzmu određene mjere, mjere koje su nužne kako bismo izbjegli da ulov, nezakoniti ulov dolazi na naše stolove i na naše tržište. I sada posljednja deveta točka, to je pitanje što će se dogoditi sa ribolovom i akvakulturom, e, kakvu ulogu igramo u svemu tome. E, populacija na svijetu stalno raste i to je također e, izazov. Tu trebamo odigrati glavnu ulogu, pogotovo kada su naša mora izlažena izlovu, korištenju resursa, Eh, onečišćenju, klimatskim promjenama i pojačanom prometu. Dakle, radi se o izazovima, a naveo sam ih samo nekoliko. Zbog toga je nužno dobro na međunarodnoj razini upravljati morima i oceanima. Zdravlje oceana je ključno za čovječanstvo. Zato trebamo ujediniti naše napore kako bismo iskoristili sve moguće resurse, a i kako bismo istovremeno zadržali čiste, produktivne, sigurne, zdrave i zaštićene oceane. Hvala vam. Y ahora me gustaría empezar a dar ya... A sada ćemo krenuti prvo predstavnik Europske komisije su organizator ove konferencije. Svaki govornik će dobiti riječ za više manje četiri minute. Dakle, Prvo dajem riječ kolegi Mačadu, koji je moj dobar prijatelj i glavni direktor opće uprave Mare. Hvala lijepa Dragi Gabriel, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, povjereniče Vela, gospođe i gospodo, na početku ću reći da zajedničko organiziranje ovog događaja s parlamentom je od velike važnosti. To je važna činjenica. Ja sam ovdje danas vidio jako puno mladih ljudi i mislim da je to nešto zbog čega svi možemo biti doista vrlo radosni ovaj događaj koji se odvija u parlamentu je uvod, vjerujem, da se u parlamentu stvori odbor za ribarstvo e, i to bi mogla biti evo zamisao za sljedeći, e, za sljedeći mandat, za sljedeći saziv, a na korist svima nama. Zahvaljujem na naporima koji neki zastupnici ulažu u ovom mandatu kao što je Gezine Meissner i Ricardo Šantoš koji su doista stavljali pitanje oceana visoko na dnevni red parlamenta. I kao što su govornici prije mene već naglasili, mogu reći da su oceani i mora ključni, ključni za sve nas u ovoj prostoriji, bez obzira živite li na kopnu ili uz more. Oceani su ključni za život ljudi na našoj planeti. Međutim, oceani su izloženi velikim, velikom pritisku, oni su ranjivi i vrlo osjetljivi. Trebamo o njima bolje brinuti, trebamo bolje upravljati. Mi, kao globalna zajednica, e, zapuštali smo oceane dugi, dugi niz godina. Prije četiri godine Europska komisija je zapitala međunarodne partnere smatraju li da je trenutačni okvir za upravljanje oceanima učinkovit i mm, prikladan. Gotovo su svi odgovorili ne, nije. I to ne zbog toga što je trenutačni okvir koji se baziran na UN-ovoj konvenciji o morima, ne zbog toga što je taj okvir loš, već zato što postoje određeni nedostaci u odnosu na međunarodne instrumente, zbog toga što e, postoji nedovoljna provedba tog dokumenta, nedovoljna koordinacija između različitih tijela koja su stvorena tijekom godina. I samo kroz jaku međunarodnu suradnju a to nije možda najpopularnija tema ovih dana, ali je naprosto nužna zbog opsega problema i njegove prekogranične naravi. Dakle, jedino taj problem možemo riješiti zajednički, zajedničkom suradnjom i to preko naših granica. Otkako smo pokrenuli inicijativu po prvi put, dakle, komisija i služba za vanjsko djelovanje pod pokroviteljstvom povjerenika Vele i visoke predstavnice Mogherini Dakle, napravili smo po prvi puta jedan politički projekt na europskoj razini o međunarodnom upravljanju oceanima. Od kako smo to počeli, postavili smo ključni cilj, a to je poboljšavanje sadašnje situacije. Evo, sada se nalazimo četiri godine kasnije. Kao što je povjerenik Vela uvodno rekao, po prvi puta objavljujemo izvješće o napretku, onome što smo učinili e, u postizanju ciljeva koje smo odredili prije četiri godine. Vi možete pristupiti ovom izvješću i vidjet ćete da smo e, s riječi prešli na dijela, čak i u sektoru ribarstva. Na početku ću spomenuti vrlo važan dogovor koji smo postigli prošlog listopada. Ono, dakle, radi se o novom sporazumu o ribarstvu u arktičkom području. Zabranjeno je ribarstvo 16 godina u središnjem arktičkom području. To se po prvi puta dogodilo na međunarodnoj razini. Dakle, 16 godina je zabranjeno ribarenje u tom području i može se produljiti za daljnjih 16 godina ako se stranke dogovore. Druga stvar, kao što je Gabriele e, rekao, snažno se borimo protiv nezakonitog ribolova. Razvili smo snažne instrumente na razini Europske unije, tako da smo uspjeli promijeniti ponašanje mnogih naših partnera i iskorijeniti prodaju na našim tržnicama nezakonito ulovljene ribe. E, treće, razvijamo mrežu partnerskih sporazuma o ribarstvu s trećim državama e, temeljem nove zajedničke ribarstvene politike koja u središte stavlja pojam održivosti i e, zdravlje ribarskih stokova. Imamo čitav niz sporazuma s Mauritanijom, s Marokom, sa Gvinejom Bisao i u posljednju generaciju sporazuma od, e, uključujemo održivi plavi rast i održivo plavo gospodarstvo. I na kraju zajedno s našim partnerima razvijamo održivo plavo gospodarstvo. Postoji veliki interes za to i mislim da su već neki govornici u, početnom dijelu to spomenuli. Trebamo biti oprezni, plavo gospodarstvo trebamo promatrati uvijek kroz održivosti kako ne bismo ponavljali pogreške koje smo učinili na kopnu kako bi Europska unija bila vjerodostojna na Um, međunarodnoj razini moramo biti vjerodostojni i na domaćem terenu. Pa ću naglasiti napore koje ulažemo i u sektor i u parlamentu, i u državama članicama. Mi smo doista ostvarili veliki napredak. Riblji stokovi u EU vodama su sada na održivim razinama. Još nismo ostvarili cilj do kraja i moramo napredovati. Međutim, Posljednjih godina nikad stokovi nisu bili na tako održivoj razini kao što su danas. Evo ja sam već prekoračio svoje vrijeme, e, prekinut ću e, toliko od mene. Ako imate pitanja, ostajem na raspolaganju. Na kraju zahvaljujem e, parlamentu što je domaćin zajedno s, komisije, s komisijom o ovom događanju. Hvala lijepa. Hvala, četiri minute je malo, ali nažalost moramo se držati dnevnog reda, tako da vas lijepo molim da se držite četiri minute. A sada gospodin Christian Lefler, koji je zamjenik eh, glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala predsjedatelju i hvala Europskom parlamentu, domaćinu ovoga događaja. Hvala svima vama koji ste došli. Mene ohrabruje da je toliko predstavnika institucija, civilnog društva, privatnog sektora i znanstvenih i istraživačkih institucija došlo na ovu konferenciju. To je jako dobar odraz potrebe da se e, pogleda što se događa s oceanima, da se prekine šutnja e, svih dionika koji su kolektivno odgovorni za rješenje za sigurno, sigurno čisto upravljanje oceanima. U našem traženju inovativnih načina za upravljanje oceanima Evropska unija e, podržava ovaj e, sektorski e, pristup i gradi mostove između svih koji su u to uključeni to je e, se odreža u izvješću koje je 15. ožujka usvojeno nakon dvije godine djelovanja Europske unije e, na politici koja je predstavljena krajem 2016. Europska unija je aktivna u upravljanju ocjenama i morima i pokušavamo se pobrinuti da pravila budu primjenjena kako treba, da se ispune nedostaci u regulativi i da se pronađu nove inicijative. Mi smo uvjereni da bi oceani trebali, trebali biti visoko na našoj agendi kao dio agende Evropske, politike Evropske unije u vremenu nesigurnosti Europska unija žele biti predvidljiva, racionalna i e, um, kad se govori o promoviranju e, načela u suradnji sa drugima. Mi pružamo podršku pravilnima i međunarodnom redu i poradku i to podržava naša podrška agende 2040. o održivom razvoju i također sadržava u internim dokumentima Europske unije koje se tiču globalne e, strategije e, za vanjsku i sigurnosnu politiku gdje oceani se javljaju kao vrlo važan element. U posljednje dvije godine također smo podigli profil upravljanja oceana u bilateralnim dijalozima sa trećim zemljama i regionalnim programima i strategijama. To činimo zato što vjerujemo da je pomorska sigurnost neophodni preduvjet razvoja, otvaranja radnih mjesta, za sigurno putovanje i trgovinu i za daljnji razvoj pomorskog okruženja i e, upravljanja e, oceanima u podršci stabilnosti pomorskog okruženja. Kao što je moj dobar prijatelj gospodin Mašado spomenuo, Evropska unija pomaže mnogim državama da se bore protiv nezakonitog ribaranja kako bi pomoglo upravljanje pomorskim dobrom i kako bi se iz različitih područja uklonila e, e, mikroplastika i plastika. To činimo u suradnji sa azijskim zemljama. Također diplomatski e, surađujemo sa zemljama koje su uključene u zaštitu Arktika i Antarktika. Mi također poduzimamo istraživanje pri prikupljanje podataka zajedno sa drugim zemljama, uključujući programe satelitskog praćenja putom e, Kopernikus programa Europske unije. Istoga nastavimo biti aktivni unutar Europske unije i na morima koji su nam u susjedstvu, kao i na međunarodnom planu e, na pomorskim e, putovima od Atlantika do Pacifika. Mi aktivno podržavamo instrumente Ujedinjenih naroda i njihovu implementaciju zajedno sa mjerama za e, dijalog koji sam spomenuo. Sve je ovo dio našeg odgovora e, na e, agendu 2030. Ujedinjenih naroda Također imamo i države ciljeve koji su posvećeni e, održivom korištenju oceana i mora i resursa oceana i mora. No, STG-ovi su svi povezani možemo napredovati samo ako ih uzmemo sve zajedno i to je naš veliki doprinos ostvaranju e, naše misije. Obzirom na izazov e, spasa za oceane. Moramo biti i ambiciozni, imati više inicijative. Spremni smo se e, e, govorimo o životu oceanima i životu oceana. Tu se radi o životu ljudi, zajednica koje žive uz oceane, od oceana i sa oceanima. Radi se o održivo e, zdravlju naše planete koja je povezana sa stabilnošću i dobrobiti pomorskog okruženja i u tom duhu rado ću čuti vaše komentare i sugestije jer naši ciljevi mogu biti postignuti samo ako budemo radili zajedno e, u našem sustavu i sa drugim međunarodnim partnerima. Hvala. Hvala Kristijan. Sada ću dati riječ e, zastupnicima Europskog parlamenta. E, oni mogu govoriti tri minute, svako od njih. Znam da to nije puno, ali toliko vremena imamo. Prvo, Jose Ignacio Faria. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala Gabriel Matro, naš predsjedatelj. Zahvaljujem. A pozdravljam i Carmena Velu mog vrlo dragog povjerenika. Hvala na svemu što si učinio za zaštitu oceana. Gesin Meisner, sitting over there. And last but not least, i um, e porque não me esqueço de ninguém, quero cumprimentar o meu amigo. Da, i za kraj, kako ne bih zaboravio nikoga, dopuste mi da eh, se eh, ovdje obratim eh, drugim kolegama, uključujući i Joao Mačada, koji je glavni direktor za pomorske aktivnosti i ribarstvo. Zaista hvala vam što ste došli, jako mi je drago da ste danas među nama. Portugal ima dugu tradiciju e, more vezanu za oceane i imamo mnoge ljude koji su dakle jako obnašaju važne dužnosti na tom mjestu. Ja sad ću opet preći na engleski jezik. Dakle, e, sve ovo što radimo dio je agende Ujedinjenih naroda i održivog razvoja broj 14. Upravljanje e, oceanima za koje sam ja bio izvješten 2017. godine je tema kojom smo se bavili, a radimo i na mnogim drugim mm. pitanjima i dalje. Dopustite mi u tom svjetlu da kažem na čemu mi radimo kako bi naš planet ostao plavi. Mi govorimo o klimatskoj diplomaciji, o održivim resursima i o plavom gospodarstvu. Oceani su bili pod utjecajem ljudskih aktivnosti zbog pretjeranog iskorištavanja resursa. Potrebno je ne samo veća kontrola onoga što radimo, već e, moramo paziti da naše ribarstvo ne bude rukovođeno pitanjem pohlepe, već pitanjem održivosti. E, oceani trebaju pružiti sve što treba evropljanima. Treba ulagati u akvakulturu. Ako to jest način da se napreduje, moramo učiti iz E, najboljih praksi i biti svjesnih problema koje možemo imati uzgajanjem e, riba. E, druga važna stvar je utjecaj Brexita. Moramo paziti da nakon odlaska Ujedinjene kraljevine ne izvršimo preveliki pritisak izlovom ribe u preostalim područjima. Trebamo investirati u biotehnologije i u čiste energije, a moramo shvatiti da ćemo na taj način otvoriti nove mogućnosti za plavu energiju. I isto tako je vrlo važno da moramo paziti kako radimo, kako ne bismo toliko emisija štetnih plinova emitirali svake godine u e, zrak. Moramo paziti kako radimo sa fosilnim gorivima. <clears throat> Neke Međutim, e, moramo pogledati na sadašnju situaciju jer neke države članice i dalje e, nisu e, sasvim sigurne oko toga kako raditi protiv klimatskih promjena. Moramo imati nisko ugljično gospodarstvo, a Europa mora surađivati s državama članicama i moramo paziti da nemamo puno naftnih platformi iz kojih ćemo bušiti E, naftu i e, također moramo raditi na tome da imamo čistu energiju. Moramo prestati s odborom, e, otpadom iz poljoprivrede u morima. A isto tako moramo paziti na mnoge druge onečišćivače koje dolaze u mora kao što su endokrini disruptori ili proizvodi različitih kozmetičkih proizvoda. Moramo dakle na ispravan način e, ploviti morima i isto tako loviti ribu. Imamo i sada nove propise e, koje su mogli biti ambiciozni, ali ipak nadamo se da će se na temelju tog propisa e, donositi bolje odluke i pravi izbori. <clears throat> Moramo dakle sve učiniti kako bismo prestali s otpadima u našim morima. Pomorski promet također odražava se na naš planet zbog emisija ugljičnog dioksida, ali isto tako i emisija koje nisu emisije CO2. Osim toga, stvaraju se i drugi problemi zbog curenja goriva, pa do buke koja se proizvodi u moru, koje sve se to štetno odražava na e, morsku floru i faunu. Dakle, moramo pokušati e, spriječiti te stvari. I na kraju želi bih nešto reći i o klimatskoj diplomaciji. Europska unija i <clears throat> treba e, ima veliki broj kvadratnih kilometara mora. Znači ona je najveće zapravo pomorsko područje u svijetu i mora zbog toga predvoditi u međunarodnom upravljanju morima i oceanima. Ona dakle mora imati vodeću ulogu kako u međunarodnoj pomorskoj organizaciji, e, tako i u Ujedinjenim narodima. I još za kraj nešto Arktiku je, moramo e, znati koliko je Arktik važan. E, taj prolaz ima ogroman komercijalni potencijal. Međutim, istovremeno Arktik je ključan za naš planet. Moramo spriječiti da na tom području ne dođe do ekološke katastrofe. I zaključno imamo divan plavi planet. Klimatske promjene, međutim, tu su i e, moramo nešto učiniti kako bismo e, se održali na površini. Hvala lijepa, a sada ću dati riječ gospođi Ulrike Rodust. Molim vas da ne govorite dulje od tri minute. Nisam sigurna je li to moguće ili nije, ali molim vas pazite na to. Hvala predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege, dragi gosti. Naravno, mora i oceani ne poznaju granice. One nas sile da budemo otvorena duha, da se ne zatvaramo, da ne gradimo zidove. To je za mene vrijednost sama po sebi. Političke mjere, E, odnose se na ribarstvo do istraživanja mora, najudaljeni kraj Antarktika. Sve to skupa traži interdisciplinarni pristup, interdisciplinarnu suradnju i to ne samo na nacionalnoj razini zašto Europska unija mora igrati glavnu ulogu u međunarodnim pomorskim politikama. Dakle, odgovor je zbilja jasan i jednostavan. Europska unija je e, područje koje obuhvaća najveće pomorsko e, područje. E, raznolikost, ekosustav mora, ako to oslabi, oslabi će i utjecaj mora kao regulatora klime. U posljednjim mjesecima onečišćenje mora je političko pitanje i dospjelo na prve stranice naših medija. Hvala Bogu. Ja sam na jednom od svojih putovanja vidjela kako je e, jedna riba progutala čitavu kutiju e, pralina, odnosno plastične ambalaže. Dakle, doista svakome od nas E, mora e, takva riba zastati u grlu. A što se tek događa na, u pomorskom prometu, to vidim e, kod sebe ravno ispred kuće u Šlezvik Holštajnu. Dakle, međunarodna pomorska politika, komisija, visoka predstavnica, odlučile su zauzeti se za to pitanje na međunarodnoj razini, a u ime Europske unije. U okviru G7 i okviru Međunarodne e, konvencije o zaštiti mora. Kao što sam već rekla, međunarodno koordiniranje napora u tom smislu je od ključnog značaja jer je problem globalne prirode. Pa čak i ako e, imamo G20, G7, konvencije iz Barcelone, ciljevi održivog razvoja, pa sve do nacionalne i regionalne razine. Imamo doista bezbrojne strategije. Međutim, treba nam integrirani pristup. Tim putem mora i može krenuti Evropska unija. Moramo pronaći bolje odgovore na uklanjanje već postojećeg plastičnog otpada u morima. Osim toga, Postavlja se pitanje gdje početi, jer e, je preširoko polje na koje moramo djelovati, a pre tanko, premalo, e, premale su mogućnosti da naprosto e, djelujemo i da se problem riješi jednostavnim sredstvima. Nije jednostavno i neće biti lako. Međutim, mi svi danas ovdje moramo imati jedan jedini cilj, a to je budućnost našeg plavog planeta. Što znači osigurati održivost naših mora i oceana, ali ne donošenjem novih propisa ili zakona. Imamo toga već dovoljno. Naprosto konsekventno moramo provoditi te zakone, ta pravila, kontrolirati ih i sankcionirati, čak i kada je to bolno jer ljudi trebaju more da bi preživjeli. Molim vas, djelujmo. Ja ću se rado priključiti. Hvala vam. Thank you very much. Hvala. A sad ćemo dati riječ stručnjacima i dionicima. Nakon tih predstavljama ćemo e, imati vrijeme za pitanja i odgovore, tako da sudionici konferencije mogu razmijeniti mišljenja sa stručnjacima. Stručnjaci mogu govoriti pet minuta, to je njihovo vrijeme, a daću riječ prvo gospodinu Steve Trempu koji je iz Fundacije za okolišnu pravdu. Imate pet minuta. Hvala najljepša, dobar dan, dame i gospodo. Hvala vam na pozivu da vam se obratim. Hvala vam što ste mi posvetili vrijeme. Ja ću sadržati vremena i preći ću izravno na samo srž stvari a to je plavo srce naše planete koje je u problemu i moramo djelovati i moramo poboljšati eh, upravljanje. Vidim tri glavne teme kako to možemo napraviti. Prvo, mislim da bi bilo neoprostovo kad ne bih naglasio da mm, zapravo povežemo djelovanje za ocevane i djelovanje za klimu. Evropska unija se mora pobrinuti da se povećanje temperature bude samo 1,5 eh, stupnjeva moramo smanjiti fosilna goriva i moramo kreći, eh, se kretati prema nultoj eh, ugljičnoj eh, gospodarstvu, inače će se to odraziti negativno na sve, uključujući oceana. Drugo je, moramo se usredočiti na potrebu za nove mjere da zaštitimo bioraznolikost i otvorena mora. Mi smo napredovali u zaštiti nacionalnih voda, no manje od 2% otvorenog oceana i koji E, je sada zaštiten. Znanstvenici nas e, potiču da zaštitimo barem 30% oceana ako bismo bili sigurni da um, uh, imamo koristi od njihovih usluga. Da bismo to napravili treba nam Europska unija, treba nam parlament, komisija i države članice koji moraju predvoditi u tom uh, pokretu da bi se osiguralo da ove uh, ugovorima o kojima se govori da budu mreža za zaštitu otvorenoga mora. To je jedna jedina šansa u ovoj generaciji da zaista zaštitimo ove vitalne resurse za ovu generaciju i za buduće generacije. I moje zadnji poziv na djelovanje naglašava potrebu da budemo transparentni u eh, izgradnji dobrog upravljanja. Moramo eh, se boriti protiv onih koji i dalje nezakonito to djeluju. Moramo našim e, snagama za provedbu e, e, pravde dati pravo da saznaju tko radi što, gdje i kako i da se protiv toga bore. Jednostavne i učinkovite promjene u režimu i arhitekturi ribarstva su nam danas dostupne, na primjer, jednostavna publikacija ključnih informacija o ovlastima za ribarstvo i aktivnosti ribarstva imat će moćan učinak za i otkrivanje nelegalnih ribolovaca. Također moramo napraviti potpuni popis ribarskih plovila e, i to moraju raditi vlade, regionalne organizacije i poslovni subjekti kako bi se ribarske bronice mogle identificirati i to će biti najmanje zahtjevno i najjeftinije. I također moramo vidjeti koordinirane akcije da bi se iskorijenine zastave pod kojima neki plone plove privremeno, a to zapravo ugrožava pomorsku sigurnost. Ovaj izazov e, iziskuje široki odgovor Evropske unije. Evropska unija se može pobrinuti da e, se e, da se preuzme odgovornost za štetu koje e, nanose takvi brodovi. Imamo mjere koje su nam dostupne i sada i koje možemo pokrenuti, a koje, kojima može predvoditi Evropska unija. Od svog stvaranja Evropska unija je sila koja će trajati i koja vrlo često koristi svoje sile da učine svijet boljim mjestom. Europska komisija i parlament su bili dinamički vođena e, globalne pozornice kad se govorilo o borbi protiv nezakonitog ribarenja. Sad nam im treba da nas predvode i da e, se provede pariški sporazum, da se napravi novi sporazum za otvore more i da se e, iskorijene nezakonite operacije koje potkapaju sve druge zakonite e, operacije na morima. Hvala. Hvala, a sada ću dati riječ bivšem povjerniku za zaštitu zaštitu um, prirode Marijela Manaki, dakle povjerenica bivša za zaštitu prirode. Marijela Manaki. Marijela Manaki. Ne, ovo ne e, radi. Dobro, hvala vam. E, najljepše hvala Gabrielu i ja sam upravo rekla kako starim, tako mi je lakše govoriti stojeći, zato stojim, povjereniče Vele, po, po predsjedatelju, zastupnici u parlamentu, gospođa Majsner, svima vama hvala što ste me ovamo pozvali. Toliko je dobro što sam sa, danas ponovno u ovoj zgradi i što vidim da Evropska unija tako dobro funkcionira. Evropska unija nije samo živa, već i snažna i živa, barem toliko koliko i oceani Dakle, sretna sam, zaista sam sretna i nadam se da mm, nakon sljedećih e, e, izbora ćemo biti u boljoj situaciji nego danas i da ćemo jednako dobro djelovati. Držimo fige. E, ja nemam ovdje nikakvo svojstvo, jednostavno bih željela reći da predstavljam veliku organizaciju za zaštitu okoliša, jednu od najvećih u svijetu, zaštita prirode, radimo u 70 zemalja. Ja sam direktor za oceane 26 zemalja i željela bih vam reći da ja od kad sam otišla iz Brisela, ja sam bila svagdje, putujem svijetom, a ono što ću vam sada reći je nešto eh, u što možete se uzdati. Ono što ću vam reći je da sam jako ponosna jer gdje god sam bila, kamo god sam putovala, shvatila sam da Evropska unija je predvodnik u upravljanju oceanima i zaštiti oceana. Željela bih vam svima reći, naročito mladima koji su danas ovdje, da Moramo biti ponosni na ono što činimo svakoga dana. E, jedan zastupnik u Europskom parlamentu me danas podsjetio da prošli put, zadnji put kad sam bila ovdje glasovali smo o novoj politici ribarstva Europske unije koja je sada na snazi. Mi smo oni koji činimo stvari. Ja sam slušala kako su mladi ljudi govorili danas i rekli činite nešto. Pa mi i činimo stvari. Učinili smo do sad nešto. Povjernik Vela je rekao da radimo nešto i zato napredujemo i unapred se radujemo budućnosti i optimistični smo jer Evropska unija je ovdje i mi smo oni koji činimo i činit ćemo još i više. Treba li nam više? Da, treba, treba nam više. Jesu li oceani ugrađeni? Jesu. I također imamo klimatske promjene. Klimatske promjene su jako puno stvari promijenile a, e, vrce, a svijet se tako brzo vrsi da je cijela situacija promijenjena. Gospodin Ferrer je naglasio da ne možemo e, ostvariti ostv, e, održive ciljeve 2030. ako se ne povežemo s drugima. Klimatske promjene su e, i problem, to naglašavam, ali vraćam se na ono što su i drugi kolege rekli, a, da, to je da nam treba međunarodna suradnja. Evropska unija je vrlo važna da ali ne možemo raditi sami. Oceani nemaju granice, oceani su veliki, za sve su preveliki čak i za Europsku uniju. Ja bih stoga rekla da je međunarodna suradnja apsolutno potreba. Mislim ako sa, pogledamo u budućnost mogu se usredotočiti na tri cilja uglavnom tri glavna cilja. Možemo raditi zajedno na tome ja sam sigurna da je Europska komisija, parlament i vijeće svi će se u tome udružiti. Prvo, vrlo važan cilj je ono što zovemo 30 kroz 30. Da li znate nešto o tome? Moramo zaštititi 30 E, postoje oceana do 30. godine. To će biti vrlo važno ne samo za bioraznolikost, već za plavo gospodarstvo samo po sebi. Jer ako oceani nisu dobrog zdravlja, ne možemo ribariti, ne možemo imati turizam, ne možemo imati ništa. Zdravlje oceana je naše zdravlje. 30 do 30 je vrlo važan cilj. Drugi cilj je E, sporazum o otvorenom moru. To je već spomenuto. Mi sada razgovaramo u Ujedinjenim narodima o tome. Ja radim u suradnji sa Ujedinjenim narodima i znam kakve se diskusije vode, što se događa, a Evropska unija može također odigrati urogu. E, Evropska unija može biti predvodnik u postizanju dobroga ugovora Dakle, u tome moraju biti principi plavo gospodarstva, e, održivog rasta i procjene o tome što se događa. I zatim treba nam novac. Netko je spomenuo novac, mislim da je to mladić koji je govorio, rekao novac je važan. Ja sad ne govorim nešto što vi već ne znate, no kako bismo zaštitili oceane, moramo potrošiti novac. Ja to sada shvaćam jer sad nisam u ovom snažnom mehanizmu i javni novac mi više nije dostupan. Što možemo e, napraviti. Moramo vidjeti koliko novaca ćemo uložiti u novac. Imamo nova inovativna e, oruđa, e, imali smo jedan, jednu akciju e, na Sejšelu i e, kao rezultat toga imamo drugu zaštićenu e, pomorsko područje u Indijskom oceanu. Zatim idemo u Meksiko gdje se bavimo područjem korala i osiguravajuća društva će davati premije ljudima koji to čine i Treba nam inovativnost. Ja sam jako sretna da mogu reći da glavno upravo Mare i komisija sada se bave inovacijama. Puno se stvari mijenja i to mi je jako drago čuti. Također bih željela završiti sa time da ponovim onome što je rekla gospođa Silvija Erla koja je također u srednjim državama kao i ja. Ona je jednom rekla da su ljudi morska bića. Ja sam Grkinja, Plato je rekao, čak i bolje, Platon je rekao, mi dolazimo iz mora jer tu su nam ishodište, vraćamo se u more. Svi se vraćamo u more kad u, more naš pepe završava u moru. Mi smo morska bića, budemo na to ponosni. Učini, učinimo nešto za to. Hvala vam na poziv još jedno. Jako sam ponosna što sam ovdje. Hvala Marija. A sada ću dati riječ gospodinu Arnetu Martinsenu, e, organizacije FAO. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, gospođo Meissner, povjerenici, bivši i sadašnji, da parafraziram, gospodina Ignacija Farea, koji je uvijek moj omiljeni povjerenik. Dame i gospodo, Četiri su glavna pitanja o kojima moramo govoriti ako želimo osigurati održivo hranu za sve. Ta glavna pitanja, četiri glavna pitanja, na njih utiču četiri faktora. Prvo je rast e, stanovništva. I kao što svi znamo, Približavamo se brojci od 10 milijardi ljudi u 2050. godini. Drugo je klimatska promjena. Mi svi znamo i prepoznajemo važnost i dramatske učinke koje oni mogu imati na oceane i na naše zajednice. Treće, bioraznolikost koja je malo obskurnija tema, ali kad govorimo o budućnosti, to je vrlo važno pitanje. I četvrto je zagađenje. Najočitije je zagađenje plastikom, a najviše toga dolazi od e, e, izvora na zemlji. Otprilike 10% dolazi iz samih oceana ili e, aktivnosti na oceanu u obliku bacanja ribarske opreme a sada e, radimo da se to pitanje riješi. Ova četiri glavna pitanja, odnosno glavna faktora, svi su povezani sa glavnim temama, a to su socijalne i ekonomske teme. Tu govorimo o pravima, ljudskim pravima, pravima čovjeka i naročito govorim o pravima zajednica. Zatim ro, e, pitanja roda, Polovine ljudi koji su uključeni u e, sektor ribarstva su žene i mladi. Zapošljavanje mladih koje je to, a to je vrlo važno pitanje. A sad e, nešto malo više svakodnevno, a to je element e, statistike kvalitete, odnosno kvalitete statistike na čemu temeljimo sve naše odluke. Treće je nešto što se javlja sve više i više, a to je sigurnost te hrane, a to pitanje se javlja u različitim oblicima, a uključuje i E, pitanje antimikrobne otpornosti, a to također ima utjecaja i na oceane, more i ribarstvo. I bilo bi pogrešno kad ne bih spomenuo i četvrtu stvar, a koja uključuje sve prethodno tri spomenute stvari, a to je velika raspodjela odnosno razloka u, razvoju između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Četiri glavna pitanja su otvoreno more, naročito neprijavljeno i neregulirano ribarenje na otvorenom moru. To nije najveći dio e, globalnog problema, ali je, to je zapravo rak rana koju ako ne možemo ju riješiti, onda ćemo imati problem u rješavanju i drugih e, pitanja. Mi smo na dobrom putu, imamo globalni popis koji je Steve e, spomenuo. Imamo sporazum koji je spomenuo predstavnik vanjskog djelovanja Europske unije i jedno i drugo je nešto što e, u posljednjih nekoliko godina jako podupire Europske unije i pojedine države kao što recimo to radi Švedska. Vrlo važan dio rješenja ovog problema su organizacije koje upravljaju regionalnim ribarstvom. Ako se one dobro financiraju, one će funkcionirati. No, samo jedan mali dio ima dobro financiranje i to je nešto što moramo promijeniti. Drugo pitanje su ekskluzivna gospodarska prava. To je prerogativ suverenih eh, država. Dobro smo napredovali u posljednjih 25 godina, naravno to u južnoj hemisferi, oprostite, u sjevernoj hemisferi, to ja sam htio reći, ali to nije tako u južnoj hemisferi. Tamo su se stvari mijenjale na gore, većinom zato što su e, ribarski kapaciteti premješteni e, sa sjeverna na jug. Situacija sa stokovima ne poboljšava se, nije da je jako, da se i pogoršava jako, ali ne možemo živjeti tako da jedna trećina stokova bude previše e, izlovljavana. Dakle, to su ta tri e, pitanja. Mi znamo što moramo napraviti. Jednostavno to moramo napraviti i treba nam za to resursi. Treće pitanje ili problem je kompleksni, a radi se o slučajevima naših plavih zajednica, odnosno obalnih zajednica, male ribarske zajednice, mali otoci, male e, migracijske zajednice. Tu živi 95% ljudi koji su uključeni u ribarsku industriju. E, polovicu ulova ulovi e, e, svijet u razvoju, a druga polovica se e, izlovi u zemljama u razvoju, a to čini 95% svjetske populacije i to je kompleksno pitanje, moramo iznaći nova rješenja jako nastojimo to i, i napraviti, treba nam podrška od organizacija poput Europske unije. Četvrto pitanje se također odnosi na povećanu opskorbu e, za buduću potrošnju i odakle će doći a to će doći iz akvakulture. Treba nam više ribe za stanovništvo čije broje raste. Akvakultura je rješenje jer imala e, puno manji e, negativni utučak učinak na e, okoliš. Iako se svi potrubimo, možemo napraviti dizajn takvih proizvodnih sustava koji će biti lakši za okoliš nego danas i možemo biti ponosni što ćemo e, imati takve održive sustave e, opskrbe hranom u budućnosti. Hvala. Hvala. Finally, Mr. I za kraj, gospodin Pasquale ili Imate pet minuta. Hvala vam. Želim na početku zahvaliti Europskom parlamentu. Doista je prava čast i privilegij za mene biti ovdje danas s vama. Ja sam predsjednik e, terminalskog kontejnera Napuljske luke. Dio smo multinacionalne kompanije koja povezuje zemlje cijelog svijeta. Isto tako želim reći da sam predsjednik Konftransporta udruge za pokrajinu kampanja. Mi udružujemo zapravo sva poduzeća koja rade u logističkom sektoru e, u lukama na kopnu i na moru. Dakle, mi smo dio Konfkomerča, to je jedna od najvažnijih asocijacija u Italiji koja duže vremena radi na zaštiti okoliša i na razvoju plavoga gospodarstva. Danas je sve važnije govoriti o gospodarstvu, plavom gospodarstvu, transportima, općenito govoreći. Imamo koncept plavog gospodarstva, to je model gospodarstva na globalnoj razini, stvara se održivi ekosustav, transformiraju se substance koje su ranije bile odbacivane. E, poznato je da Europska komisija zajedno sa drugim međunarodnim institucijama radi e, i doista radi vrlo važan posao kako bi odredila čitav niz aktivnosti koje bi ovaj naš sustav ili našu industriju učinili eko održivom. Dakle, e, približavamo se ciljevima 2020. gdje e, želimo smanjiti postotak sumpora u gorivu za brodove sa 3,5 na 0,5%. Međutim, nažalost, moram također reći da su e, prošle vlade često izbjegavale ulaganja u infrastrukture koje bi dovele do poboljšanja pomorskog prometa naravno e, do prometa koji bi manje onečišćavao, već su se odlučivali za kopneni prijevoz koji je imao e, velike negativne posljedice. Danas smo u potpunosti svjesni koliko je važan e, održivi, eko održivi razvoj naših luka. I doista postoje određene pomorske politike koje cijene e, takav pristup. Prije svega tu e, mislim na korištenje čišćeg goriva kao što je tekući plin ili na drastično smanjenje prometa u našim lukama kao što smo govorili ranije, pogotovo na drastično smanjenje otpada. Evo nekoliko primjera kompanije e, kojoj ja pripadam koja raspolaže velikim brzim brodovima iz kompanije Mediterranean Shipping. Mi smo na naše brodove instalirali takova postrojenja koja doista pretvaraju vlažan otpad koji se nalazi na e, brodovima, pretvaraju ga u čvrsti organski otpad do 90%. Tako da smanju njihovu težinu i volumen koji se danas taj otpad može koristiti kao gnojivo. Mnoge luke u svojim terminalima pokušali su nabaviti postrojenja koja se pokreću električnim putem kako bi zamijenili stara zastarjela postrojenja koja su funkcionirala na tradicionalna goriva i bila veliki onečišćivači. Tu koristimo i digitalne tehnologije za kontrolu tih postrojenja. Dakle, upravo na taj način možemo surađivati sa lučkim upravama kako bi e, im sve više pokazali koliko je važno imati suvremenu opremu, energetski učinkovitu i na taj način bi se privukle i brodarske kompanije da češće dolaze u te luke. Dakle, održive politike, po mom mišljenju, moraju ići u dva smjera. Prvo, ostvariti e, doista moderne infrastrukture, elektrificirane infrastrukture, imati spremišta za tekući plin, intermodalni pristup prema kopnu, na primjer u mnogim lukama u Italiji, e, s ponekim zakašnjenjem, evo ipak pokrećemo natječaje za stvaranje e, spremišta za tekući prirodni plin. I s druge strane, ne smijemo zaboraviti da poslovni subjekti koji e, djeluju u pomorskom prometu trebaju doista i sa svoje strane napraviti značajna ulaganja. Tako da moramo i njima dati određene poticaje. Poticaje da bi uložili u nove tehnologije. Kažemo da je plavo gospodarstvo važna tema za evropske institucije. Dakle, iznimno je važno da se svi zajedno pozabavimo tom temom. Međutim, istovremeno e, svjestan sam povijesnog trenutka, u ovom trenutku se događaju povijesne stvari u Italiji, jer nam Kina nudi takozvanu inicijativu jedan put, jedan pojas. E, želim sve podsjetiti da je Kina u prošlom desetljeću pokazala cijelom svijetu da je doista velika tvornica sa niskim troškovima rada privukla je mnoga poduzeća e, sa zapada i uvela je ujedno i njihove tehnologije. Jednom kad smo osvojili taj know-how, tada su radili na kvaliteti svojih proizvoda i onda su ih predstavili svijetom sa novim tehnologijama koje su bile sofisticiranije od naših. 2014. su pokrenuli faraonski plan. Uložili su 120 milijardi kako bi e, stabilizirali svoju strukturu i kako bi potpisali u ovom trenutku samo 70 sporazuma, ali predviđaju 120 bilateralnih sporazuma kako bi realizirali put svile s jedne strane i s druge strane e, jedan pojas, jedan put i doista postoje države koje su potpisale ugovore s Kinom, a to će značiti gubitna, gubitak konkurentnosti u našim državama. Na taj način ćemo snažno oslabiti sve aktivnosti koje je Europska unija radila na razvoju plavoga gospodarstva. I nije slučajno što se u ovom trenutku Grčka, žao mi je reći, Grčka odlučila Pirejsku luku, luku koja je ulaz u Europu dati Kini. Mislim da će to utjecati i na određene političke odluke. I nije slučajno da su neke države koje su u prvom trenutku s entuzijazmom pristupili ovom projektu, a to su Pakistan, Sjela Leone, Malezija, Mijanmar i Bangladeš, oni su otkazali e, svoje obaveze zato što su se bojali da će se strašno morati zadužiti zbog ovih infrastrukturnih projekata. Dakle, danas se jako puno u Italiji govori o troškovnoj analizi. Međutim, te su države okrenule leđa putu svile. Zaključujući, budući da sam evropljanin, želim reći da bi Europa trebala ostati ujedinjena kako bi imala političku snagu da završi sve aktivnosti koje su nužne i da izbori odlučujuće bitke u sektoru plavog gospodarstva. Hvala. Hvala vam. Hvala svima koji su uzeli riječ u ovom panelu. Ja ću sada otvoriti raspravu. Imamo mogućnosti za pitanja i odgovore i doista sam loše predsjedao, nisam dobro upravljao vremenom, nemamo više previše vremena. Ali evo, tko želi intervenirati, neka jednostavno digne ruku. Ono što vas molim je da postavljate pitanja koja su vrlo, vrlo kratka. Vrlo kratka pitanja. E, recite samo kratko tko ste i kojem od panelista postavljate vaše pitanje. Dakle, prije nego što otvorim raspravu, riječ ima Giuseppe Schianti iz... Hvala. Hvala predsjedatelju. Dobar dan svima, pogotovo mladima i hvala predsjedniku Tajaniju na organizaciju. Zovem se Giuseppe Šonti, bio, e, bivši sam profesor, profesor bio je e, istraživanja riba kao alternativa mesu na tržištu. Radi se o trendu smanjenja životinske hrane i životinske prehrane e, izvješća Ujedinjenih naroda govori o zabrinjavajućim rezultatima za sve nas. Čini se da smo na krivom putu i da nećemo moći zaštititi naše oceane. E, gubimo bioraznolikost, preveliki izlov, mikroplastika, kontaminacija. Dakle, radi se o tome da ćemo uskoro e, imati 10 milijardi ljudi. E, ljudi u našoj generaciji će 2090. biti izloženi velikim odgovornostima, ali imamo i jako puno mogućnosti. Sretni smo jer će nas se sjećati kao prva generacija koja je preokrenula trend klimatskih e, promjena. Evo čak nas i mladi potiču na aktivnosti prije nego što nas bude 10 milijardi. Trebamo ulagati u tehnologije za bolje upravljanje našim oceanskim resursima. U Europi imamo i znanja i mogućnosti da to provedemo i spasimo oceane. Smatrate li da Europska unija može doista biti vodeća snaga u svemu tome. Sretni smo, djelujemo danas. Muchas gracias. Vamos a ir acumulando algunas de las preguntas de bloques de tres. Hvala lijepa. Dakle, idemo u blokovima po tri. Ja ne znam imena svi u vas, pa vas lijepo molim da se predstavite. Sjajna je ovo konferencija. Mislim da trebamo govoriti i o oksidu i o kisiku kao i o ugljiku. Oceani doista mogu pomoći zato što nam trebaju zbog kisika i nemamo više vremena za velika istraživanja. Hvala. 248. Hvala lijepa. Idemo dalje locale à Bruxelles. Je m'étonne que nous n'ayons pas parlé de toutes les munitions. Moje ime je Pierre Dimulan, predstavljam odboru u Briselu. Ovdje smo razgovarali o milionima tona smeća ili otpada koje završavaju u našim morima. Ribari su stradavali, ribe stradavaju, imamo više od 600 incidenata u Danskoj. Danska imaju tak, danski ribari imaju na svojim brodovima otrove kit za spašavanje. Dakle, doista se radi o velikom problemu zato što ribolovci stradavaju na svom poslu. U Finskoj e, smo također imali velikih problema zbog Sjevernog toka 2 koji će prolaziti tuda. E, što se tiče toksičnih eh, tvari. Toksične tvari se također nalaze u eh, Jadranskom moru. Japanci su sada sami izmislili neku tehniku koja uništava njihovo vlastito onečišćenje. Da ne govorimo o Sjedinjenim državama ili o švicarskim jezerima. Radi se o njihovim problemima pa neka oni rješavaju svoje probleme. No, mislim da se Europa ipak treba pokrenuti ukoliko se želimo spasiti. Imamo je studiju instituta iz Moskve koji kaže da ukoliko samo e, desetak postotka ovog otpada bude i dalje dolazilo u more, može to jednostavno ubiti Baltičko more. Što ćemo učiniti? Hoćemo li pozvati Amerikance? E, ne, ne znam. Idemo Idemo dalje. Nemojmo postavljati šest pitanja, nemojmo previše govoriti jer nećemo imati vremena za odgovore. Tko će odgovoriti? Izvolite, Mačado. Eh, Hvala. Najprije nešto o prvom pitanju. Da, u komisiji već radimo na tome u okviru programa Obzor 2020. Istražujemo oceane i mogu vam samo ponoviti ono što smo već čuli na samom otvaranju ove konferencije. U novom obzoru Europa predvidjeli smo povećanje proračunskih sredstava Prema tome, postavili smo cilj e, rada na oceanima. To će biti po prvi puta napravljeno tako i možemo zahvaliti povjerenicima Moadasu su i Veli koji su se udružili, a čuti ćete i gospodina Pakea, mog kolegu, koji će vam kasnije o tome moći nešto više i reći. Ovo je prvi put da imamo istraživački program koji je u cijelom svijetu prepoznat kao velik istraživački projekt s ciljem istraživanja oceana. Hvala. Ima li komentara? Ja bih govorio gospodinu koji je sada govorio. Govorili ste o otrovnim emisijama E, ima i više od toga u oceanima. Imamo nuklearne ostatke i otpad. U mojoj zemlji, u Portugalu, sada počinjemo otkrivati boce sa e, toksičnim tvarnima koje dolaze e, iz nuklearnih centrala. O tome smo govorili e, ovdje u parlamentu nekoliko puta. To nije samo Pacifik, radi se o našim obalama, evropskim obalama. I tu imamo ozbiljnim problema. A e, ne smijemo se zaustaviti samo na ovim emisijama. Managaki. Marija Manataki. Želim samo reći da je gospodin koji je malo prije govorio u pravu. Nemamo dovoljno znanstvenih podataka koji mogu povezati klimatske promjene sa stanjem u dubokom moru. Imamo istraživanja o acidifikaciji, mangrovima, koraljnim grebenima i tako dalje, ali nemamo znanstvene podatke o dubokom moru i morskom dnu Dakle, kada bismo imali i takve podatke, mogli bismo imati i argumentaciju za nove ugovore. Nadamo se da će sve učilišta i istraživački centri preuzeti inicijativu i raditi na onome što je žao zatražio. Hvala. Ja bih htjela govoriti o toksičnim tvarima. Mm, ja dolazim iz Šlesvih Holštajna i o tome razgovaramo u, u, u, u okviru regionalne politike i u našem parlamentu. Ja imam sjedu kostu, dakle o tome govorimo već dugo. E, bez obzira na to kako je e, veliki problem, jedan odjel ga prebacuje na drugi odjel ili ministarstvo i nitko nema za to novaca, a svi e, jako viču e, da moramo smislenije izdavati novac. Slažem se, to moramo hitno napraviti. Moramo za ribarstvo imati smislene e, zakone kako se ribe više ne bi trovale. Nemamo više vremena za pitanje i odgovore jer smo odužili. Moramo isprazniti dvorazu, dvoranu za panel 2 za čista i zdrava mora. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u prvom panelu.